Prvo izvješće je izvješće Autalo, Konvencija o međunarodnim jamstvima o nekretninama vezano za vozni park, željeznički vozni park. Glasa se poimenačno, otvaram glasanje.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 velikom većinom. Izvješće Svoboda. Konvencija iz Den Haga 30. lipnja 2005. godine koja se tiče pravosudnih odluka. E, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se uz veliku većinu. Izvješće o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Poimenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Jaten Maki. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji stavak koji se odnosi na Francusku. E, glasujemo pojedinačno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o, e, zahtjevu mišljenja suda o sukladnosti s ugovorima sporazumima između Europske unije i Kanade. I to o prijenosu podataka iz popisa imena putnika, zračnih prijevoznika. Dajem riječ gospodinu Broku. Gospodine predsjedatelju, kolegice i kolege, u ime kluba zastupnika e, Pučana želim zatražiti odgodu glasanja o ovoj rezoluciji. Molim e, one koji su podnijeli ovaj zahtjev da se na tome još raspravlja na odborima jer ovdje se ne radi samo o ovom pitanju nego se tu radi o daljnjim implikacijama potrebno je do 30 mjeseci za to. Tu je vremenski faktor odlučujući i zato bi o tako e, važnom pitanju trebali u raspravi sudjelovati nadležni odbori kako bi se moglo dovoljno razgovarati mislim da bi to bilo fer. Hvala lijepa. Hvala kolega Brok, zaista je, ste vrlo jasno to rekli, a sada tko je za, tko želi govoriti za prijedlog gospodina Broka. Foss, oh, eh, prego. Kolega Foss se javlja, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim poduprijeti ovaj prijedlog e, zato što ovakav postupak nije bio dogovoren među izvjestiteljima u sjeni nismo imali dovoljno vremena da e, točno porazgovaramo o ovom prijedlogu i mislim da bi bilo primjereno dovoljno razgovarati o svim efektima posljedicama e, svim konsekvencama e, za države članice za aviokompanije i za našu političku odgovornost jer mi smo zakonodavac a ne Europski sud i zato se mora preuzeti politička odgovornost. E- Hvala vam gospodine Foss. Želi li se netko javiti da govori protiv tog prijedloga? Izvolite. Gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege, E, zamalo e, sam rekla zar nisu slatki posljednjih dana, sam dosta puta čula e, da postupak pred europskim sudom može trajati i dvije godine sada su to već 30 mjeseci ako nastavimo diskutirati vjerojatno će to trajati i četiri godine želim podsjetiti na to da je nas je papa upravo upozorio na to da e, naša vlastita pravila i naš sustav vrijednosti moramo prihvatiti. Ja sam ga također slušala i da li će sada doći do glasanja ovdje ili, ili se radi o rezultatima izbora u u oba slučaja može biti da vam se rezultat ne sviđa, ali mi moramo prihvatiti rezultat glasanja. Jučer smo glasali, rezultat je bio jasan i zato danas moramo glasati odnosno odlučiti o ovoj rezoluciji. Allora pongo i... Hvala. Sada stavljam na glasanje prijedlog da se odgodi ovo glasanje i to dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? nužno je provjeriti elektronskim putem. Glasanje je otvoreno. Jesu li glasali svi? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Prelazimo sada o rezoluciji u cijelosti. Na glasanje o rezoluciji u cijelosti. Pojedinačno i dakle otvaram glasanje. Votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Rezolucija se usvaja. Hvala. Sada prelazimo na izvješće Štir. Europska unija i globalni razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. godine. Stavak četvrti u dva dijela. Prvi dio, najprije tko je za, protiv, Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Također. Dobro, napravit ćemo elektroničku provjeru glede drugog dijela. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak šesti. U dva dijela također. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio? Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak deseti, dva dijela također, prvi dio, tko je za? Drugi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se također. Stav 22. U četiri dijela. Prvi dio. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Treći dio. Poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sa jednim glasom više. Četvrti dio također e, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Četvrti dio se usvaja. Stak 28. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Traži se provjera u drugog dijela otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 31. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prvi dio se usvaja. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 32. Dva dijela. Tko je za? Za prvi? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Molim provjeru. Za drugi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 37. Prvi dio tko je za?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 Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv? Molim provjeru. Elektronsko glasovanje za treći dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stav 68. Dva dijela. Prvi dio otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Stavak 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru za 74. stavak. Zatvoram glasovanje. osvaja se. 78. dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Molim provjeru elektroničkim putem za drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje u se. Stavak 83. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Molim provjeru. Elektroničkim putem glasujemo o 83. stavku. Zatvorno glasovanje. Usvaja se. Budem napomena. Prvi dio. Tko je za prvi dio? Protiv. Suzdrani usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Molim prvo elektroničkim putem ovog drugog dijela. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o e, cijelogupnoj rezoluciji e, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospodinu Štigru. Prelazimo sada na prijedlog rezolucije Europska strategija 2020. Dakle, prvi stavak. Molim, dignite ruku ako ste za. Protiv. Suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Drugi dio, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Za treći dio otvaram eh, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Za četvrti dio otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peti dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se.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 protiv, elektronska provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 25. u dva dijela. Prvi dio dizanjem ruke tko je za,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 Odbija se. 131. dizanjem ruke. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 32. Poimenično glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stav 34. Prvi dio, dizanjem ruke. Prvi dio, dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stav 35. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera, otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman šesti, dizanjem ruke, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada 40. amandman prvi, pojedinačno otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Stav 45. u tri dijela. Prvi dio dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio dizanjem ruke. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stav 46. u dva dijela. Tko je za, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. A sada o cijeloj rezoluciji. Dizanjem ruke tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Adesso le dichiarazioni di voto, a chi non vi partecipa buon pranzo. A sada dakle obrazloženja glasanja. Želim dobar tek onima koji neće sudjelovati na tome, a mi nastavljamo sa sjednicom.